ne, znači dnevni red je usvojen i sada dolazimo do točke treće dnevnog reda. Jačanje provjera iz relevantnih baza podataka na vanjskim granicama. Pravna služba je kao i obično provjerila sve i rekla nam je da neki od amandmana gospodina Schaffhausera e, ne mogu biti stavljeni na glasanje jer e, nisu u okviru mandata odbora zbog e, pravnog temelja na kojem to počiva su izbrisane iz ugovora i E, dodano u deklaraciju o ljudskim pravima, a uvijek kad se citira deklaracija o ljudskim pravima, to nije odgovarajući pravni temelj Europske unije. On ju treba poštivati, ali nije pravni temelj. Dakle, iz tog razloga vam želim reći da temeljem tog priopćenja i nakon što sam ja također to pregledao, da e, odgovarajući amandmani koje sam nabrojao iz ovih razloga ne mogu biti stavljeni na glasanje. A drugi, e, amandmani gospodina Schaffhausera, koje nisam sada nabrojao, biti će stavljeni na glasanje. Ako se niko ne protivi tome, usvajamo to i dolazimo do glasanja. E, gospodin Tenak e, ima prijedlog za glasanje. Gospodine Tenok, izvolite. Ja sam e, htio reći nešto sasvim drugo predsjedniče. Naprimjer, mi imamo skupno glasanje o izvješću o provjerama iz relevantnih baza podataka na vanjskim e, granicama, e, jer većina klubova je protiv amandmana gospodina Schaufhausera. pa ako možemo sve u jednom komadu, to bi nam skratilo vrijeme. Međutim, to nije alternativni prijedlog, to je dodatni prijedlog. Dio e, amandmana je uređen, a drugi se mogu odlučivati e, u skupnom glasanju. Ima, protive li se neko tome? Ne. Dobro, e, oprostite što ste pitali. Hvala amandmani se moraju izglasati, to ne e, skupno blok, e, zato što svaki zasebno ima svoje mišljenje i važnost, to su idiosinkracije. Ne bih htio da se glasa skupno blok vote bez e, individualne analize svakog zasebnog amandmana. Zahvaljujem. Još jednom, evo, ponavljam da radi, da se ne slažem s ovim prijedlogom za skupno glasanje. Ne možemo skupno glasati, nego moramo svaki amandman zasebno pogledati, jer svaki zasebni amandman e, ima svoje značenje i svaki amandman odnosi se za posebnu zasebno stvari. Ne možemo ih sve ubaciti u isti koš i glasati za, e, o njima skupno on blok. Dobro, e, možemo onda glasati o tome, hoćemo li uzeti sve amandmane skupno, tko je za da amandmane gospodina Schaffhausera se uzmu on blok skupno, tko je protiv toga, tko je suzdržan, i time smo odlučili i možda krenimo odmah na početku o tome. Tko je za amandmane gospodina Schaffhausera? Tko je za amandmane gospodina Schaffhausera? Tko je protiv? Suzdržani? I time su amandmani gospodina Schaffhausera odbijeni. E, prijedlog 76. E, Tko je za? Amandman 76 za, protiv, suzdržani odbija se, 77 za, protiv, suzdržani odbija se, 79 za, protiv, suzdržani, još jednom za, 79, protiv, provjera.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 Odbija se 21 na 36. 78. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 5 za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 6 za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 80 za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 81 za? protiv, suzdržani, odbija se. No, 21, ne? Ne, 21, ne, ne, 84. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 21 za, protiv,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 Odbija se. 24 za, protiv, suzdržani, odbija se. 25 za, protiv, suzdržani, provjera. It's Zatvaram. Usvaja se. 32 prema 27. Protiv. I jedan suzdržani. 26 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 27 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 30 za Schaffhauser. Ne, 32 je bio Schaffhauser, pa nismo. Identični su, a za Schaffhauser smo glasili i izgubio je. Antrag 30. 30, tko je za? Dagegen. Protiv, suzdržani usvaja se.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 protiv, suzdržani odbija se, 46 za, protiv, suzdržani odbija se, 47 za, protiv, suzdržani odbija se, 50 za, protiv, suzdržani usvaja se, 51 za, protiv, suzdržani odbija se, 52 za, oproste 55 za, 55 za, protiv, suzdržani odbija se, 4 za, protiv, suzdržani usvaja se, 59 za, protiv, suzdržani odbija se, 60 za, protiv, suzdržani odbija se. Hmm? Slowly. my God. Jedan za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dva za, protiv, suzdržani, usvaja se. Tko je za cijelo mišljenje, ga elektronički glasamo elektronički za cijelo mišljenje. And Kati? Ergebnis ist geschlossen. Bericht ist Izvješće je usvojeno sa 52 za, 8 protiv, 1 suzdržani. Andrej, ich habe mit Ja sam glasao isto, jesam, Andrej. I hvala što paziš na mene. So, wir kommen jetzt zum äh, A sada äh, izvješće o Europskoj obalnoj i graničnoj straži, izvješće NART. Ima li neko napomena? Ne, krećemo s glasanjem. 71 tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 11 za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 100 za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 102 tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 101 za, protiv, suzdržani, odbija se. 104 za, protiv, suzdržani, odbija se. 12 za, protiv, suzdržani, odbija se. 103 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 108. Tko je za? Protiv suzdržani odbija se. 109 za. Protiv suzdržani odbija se. 110 za. Protiv suzdržani odbija se. 111 za. Protiv suzdržani odbija se. 14 za. Protiv suzdržani odbija se. 112 za. Protiv suzdržani odbija se. 113 za. Protiv suzdržani odbija se. 114 za protiv suzdržani odbija se, kompromis 5 za, protiv suzdržani usvaja se, 118 za, protiv suzdržani odbija se, 119 za, protiv suzdržani odbija se, 119 provjere, ček. Zatvaram. 30 prema 31 i jedan suzdržani. Odbija se za 1, 30 na 31. Da, evo, pobrojano je, pobrojano je. Jedan je više, jedan je više protiv. Dobar pokušaj, ali ništa od toga. Znači, to je bilo 108. 119 za. To je bio 119, kaže publika. 120 <laughs> za. Protiv. Suzdržani odbija se. 100... Ček, dobro. Provjera za 120. Provjera. Ali je za ovo dobio on viski od dotičnog. 31 na 30 usvaja se. Dobro, ja plaćam viski. Šestnaest kroz 122 za, protiv, suzdržani, provjera. Hoće postati skupo s ovim pićima. Zatvaram. 32 na 27 usvaja se. Kompromis 6 za, protiv suzdržani usvaja se. 123 za, protiv suzdržani odbija se. 124 za, protiv suzdržani odbija se. 128 za, protiv suzdržani odbija se. 18 kroz 129 za, protiv, suzdržani, odbija se. Ovaj put je bilo jasno. Socijalisti su drugačije glasali ovaj put. 130 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 131, 132, tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 133 za, protiv, suzdržani, odbija se. 19 za, protiv, suzdržani, provjera. 19 provjera. Zatvaram glasanje. 34 na 25, jedan suzdržan usvaja se. 134 za, protiv, provjera. Die Abstimmung ist geschlossen. Zatvaram glasanje. 25 na 34 odbija se. 135 kroz 136 za. Protiv. Suzdržani odbija se. Gospodine Tenak, to će biti škotski viski. Zatvaram glasanje. 19 na 42. A sada gdje sam ono stao? 20 kroz 137. Tko je za? Protiv suzdržani odbija se. 138 za, protiv 138 za, protiv, suzdržani usvaja se, 139 za, protiv, suzdržani odbija se, 140 za, protiv, suzdržani odbija se, 141 za, protiv, suzdržani odbija se, 142 za, protiv, suzdržani usvaja se, 143 za, protiv, suzdržani odbija se, 21, 145 za, protiv, suzdržani, provjera. Zatvaram glasanje. 33 na 27 usvaja se. 23 za, protiv suzdržani usvaja se. 140 sam za, protiv suzdržani usvaja se. 4, e, 140, 150 za, protiv, suzdržani, provjera. Zatvaram glasanje. Odbija se. 151 za, protiv, suzdržani, provjera. Zatvaram. Usvaja se. 152 za, protiv, suzdržani, odbija se. 25, 153, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 26, 154 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 156 za, protiv, suzdržani, provjera. Abstimmung ist geschlossen. Zatvaram. Odbija se jer je isti broj za i protiv. Ja, two more. Two on that side, two on that side. Look, then nobody will count. I cannot count. Ne mogu ubrojiti pet ljudi koji nemaju karticu. Dobro, ajmo po... A, dobro, ako kažete da nije radilo, ajmo još jednom, još jednom, ajde. Abstimmung ist geschlossen. Zatvaram. 27 na 31 odbija se. Das war dieser hier, ne? 158 dafür. 128 za, protiv e, odbija se. 28, e, 159 za, protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 8 za, protiv suzdržani usvaja se. 30 za, protiv, suzdržani, odbija se. 164 za, protiv, suzdržani, odbija se. 166 za, protiv, suzdržani, odbija se. 165 za, protiv, suzdržani, odbija se. 167 za, protiv, suzdržani, odbija se. 168 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 31, 169, 70 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 9 dafür. Kompromis 9 za. Protiv suzdržani usvaja se 174 eh, za, protiv suzdržani odbija se, 185 za, protiv suzdržani provjera. Zatvaram. 23 na 31 odbija se. 176 za, protiv, suzdržani odbija se. A nemamo baš svaki puta već je dosadno. 176 smo provjeravali, i zatvaram. Nešto tu nešto ima. E, ponavljamo za 176. It's about border control on it, voting control. It's geschlossen. Zatvaram. Mit 32. 32, 29 na 29, dakle usvaja se. 177 za, protiv suzdržani usvaja se, 178 za, protiv suzdržani usvaja se, 180 za, protiv suzdržani. Još jednom, provjera.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 jer će mi otići avion. Pa molim gospodina Plenkovića da preuzme. Good morning, we continue. 179 uh, za, protiv, suzdržani, odbijeno. Imam dojam da svi sakorafini amandmani imaju istu sudbinu. Možemo li primijeniti isti sustav koji smo primijenili na uh, Schafferhausen amandmane, tako da imamo istu stvar. Dosta ih je. Znam da ih je dosta, kaže predsjedavajući. I Mislim da imamo samo još četiri stranice, pa da izbjegnemo zbrku. Dakle, strukture su protiv, rekao bih. Tu je dosta stranica, kaže predsjedavajući, deset. Možemo glasovati o ovom prijedlogu, gospodina Garera. Ja nemam glasački popis svih klubova, pa ne znam, to je možda vaš dojam. Dakle, otkad ljudi mogu ovako nešto tražiti. Mi smo podnijeli amandmane i o njima se treba glasovati. O svakom amandmanu se treba glasovati. Ne možemo nastaviti na ovaj način. Nastavit ćemo glasovanje kao do Ne čujemo govornika, nema uključen mikrofon. Nastavit ćemo glasovanje kao do sad. U redu. 179. 179, u tome smo glasovali. 33, 181, tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno? 34, 183, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 182, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 184, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 185, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 35, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 186 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 188 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 187 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 189 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 190 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 192. 190, da ću vam onda provjeru, glasovite elektronski, izvolite. 190. Close the vote. glasovanje. 31 27. Usvojeno. 192 tko je za, protiv, suzdržani. Ne dižete ruke. 192 elektronsko glasovanje. This one is 192 uh, is rejected. 192 je odbijen, 34 na, naspram 24. 191, tko je za? Protiv, suzdržani, odbijeno. 194 za, protiv, suzdržani, provjerimo. 194, dakle, provjera. Da, It's very similar as the 192. Close. 32, 27 usvojeno. Now we move to one... 195, ko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 197. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 196. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 198. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 200. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno Provjerimo, provjerimo amandman 200. Eh? Zatvaram glasovanje. Ovaj put je odbijeno. 199 koje je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 38 za, dignite ruke, protiv, suzdržani, odbijeno. 201, tko je za, protiv, suzdržani, rekao bi da odbijeno, ali provjerimo. Close the vote. 23. 23, odbijeno. 202, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno ne dižete ruke, zato moramo provjeriti. Close. Zatvaram glasovanje. 25, 34 odbijeno. 39 i 203. Kefurmeni snart, tko je za? Protiv, suzdržani, odbijeno. 204 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 205 koji je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 206 koji je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Dvijesto sedam tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 208 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 209 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Dvjesto deset koje je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 40, 211, 212 koje je za, protiv, suzdržani, provjerimo, molim vas. Zatvaram glasovanje. 33.25. 33.25. Usvojeno. 213. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 214. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da je odbijeno, ali provjerimo. Zatvaram glasovanje. Odbijeno 36 naspram 22. 215 koje je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 41 i 216 koje je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 217 koje je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 218 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 42 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 219 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 220 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 10 koji je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Dvjesto dvadeset tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 224, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 225, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 226, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 227, tko je za, protiv, suzdržani, provjerimo. 227. 227. Close the vote. Zatvaram glasovanje. 23 za, 34 protiv, odbijeno. 228, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 229, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 230, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 231, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 232 tko je za, protiv, suzdržani, provjerimo. 232. votes. Closed. In favor 29 nakon 28. 233 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 236 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 234, tko je za, protiv, neki glasuju u oba slučaja, <laughs> provjerimo 234. Sorry. Two, three, four. 234. Van Orden. Close. Zatvoren glasovanje. 13 za 45 protiv. Nije uopće tako izgledalo. 43 i 235. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 237. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 238. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 239. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbijeno. 240 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 241 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 44 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 242 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 243 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 244 tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. 244. Close. i glasovanje. 23.35 odbijeno. 245 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Želite provjeriti? Ali mislim da je bilo dosta jasno. Ako želite, provjerit ćemo. 245. Rejected. Odbijeno. 246 koje je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 247 koje je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 248 koje je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 249 koje je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 250 koje je za, protiv, suzdržani, provjerimo. 250. 250. Close. Zatvaram glasovanje. 29, 29. li netko glasovao bez kartice? Vi ste za? Kati, dobro, onda je usvojeno. Uh, 45. 45, 251, tko je za, protiv, tko je protiv? Odbijeno. 252, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 253, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 254. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 255. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 256. Tko je za? Protiv? Spričavam se. Govorim engleski, nije li tako lakše za vas? I'm sorry? What happened? There was a, uh, there was something in the in the headphones on your channel, but I... Mm, nešto se događa s vašim slušalicama, ali ne bi se trebali imati problema sa ovim engleskim brojevima. 256 koje je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 11 koje je za, protiv, suzdržani, usvojeno.

262. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Želite provjeriti? Provjerimo. 262. Još hvala, pa, dva, tri glasa. zatvoram glasovanje. 22.35 odbijeno. You want to look from this perspective? da sagledati iz ove perspektive, jako ste dosljedni. 264, tko je za? Protiv? Suzdržani? Oh, let's check this. That doesn't look like... Provjerimo. 264. 264. Closed. 35, 22 usvojeno. 49. Tko je za? Ispričavam se, ne razmatra se kompromis 12. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. 267. Tko je za? Protiv, suzdržani. svi su socijalisti za ili protiv? Onda je usvojeno. Vaše sedam provjera. Ako su podijeljeni, kaže predsjedavajući. Ima dosta podjela unutar klubova. 267, zatvoram glasovanje. 35, odbijeno. 268, tko je za? 268, kako je tepe glasa? Za, dobro. Protiv, suzdržani, usvojeno. 269 koje je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 270 koje je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 271 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 272 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 273 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 274 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 275 koje je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 276 koje je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 277 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 278 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 279 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 280 koje je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 281 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 56, 282 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 283 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 284 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 285 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 286 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 287 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 200, bilo je jasno, kažem. 288 tko je za, protiv, suzdržani. Provjerimo. Ovo je sasvim nešto drugo, 288. more votes. Još dva, tri glasa. Zatvaram glasovanje. 31.25. E, usvojeno. 289 tko je za, protiv, suzdržani, Ubijeno. 290 tko je za, protiv, suzdržani. Rekao bih da je usvojeno, ali provjerimo. 290 we are checking. 290 provjera. Close. Ja, 30-25 in favor. 30-25. 291 tko je za, protiv, suzdržani, provjerimo. Vote. Close. Zatvaram glasovanje. 23 na 33 odbijeno. 292 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 293 tko je za, protiv, suzdržani, provjerimo. 293 293. Close. Zatvaram glasovanje. 24, 34 odbijeno. 294 tko je za, protiv, suzdržani, jednako odbijeno, 295 koje je za, protiv, suzdržani odbijeno, 296 koje je za, protiv, suzdržani odbijeno, 297 koje je za, protiv, suzdržani usvojeno, 298 koje je za, protiv, suzdržani odbijeno, 299 koje je za, protiv, suzdržani odbijeno, 300 za, protiv, suzdržani odbijeno, 301 koje je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 302 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 303 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 304 tko je za, protiv, suzdržani, provjerimo. Closed. Zatvaram glasovanje. 29, 28, usvojeno. 305, tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo i ovoga. 305. Few more votes. Close. Zatvoram glasovanje. 24.33 odbijeno. 306. Tko je za? protiv, suzdržani, provjerimo. Sorry, the big groups are voting differently and not everybody coherently. 306. Close. 23.31 odbijeno. 307 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 308 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 309 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 310 tko je za, protiv, suzdržani, provjerimo. 310. Closed. Zatvaram glasovanje. 29, 29. Kati, ti si za. Dakle, usvojeno. 311. 311 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 59 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 312 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 313 tko je za, protiv, provjerimo. Close. Zatvaram glasovanje. Moj put odbijeno. 23, 34. Kompromis 13. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Tristo dvadeset, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 321, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 323, tko je za? Protiv? Provjerimo. Few more votes. Thank you. 322. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 61. 325. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 324. Tko je za? protiv, suzdržani, odbijeno. 326 tko je za, protiv, suzdržani. Mislim da je usvojeno, ali provjerimo. 326. 326. 326. Plus Kati. Close. Zatvoram glasovanje. 33.22. 327. Tko je za? protiv, suzdržani, odbijeno, 328, tko je za, 328, tko je za, protiv, suzdržani, provjerimo. Close. 20. 24, 33. 329 koje je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 330 koje je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 331 koje je za, 331, 332 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 333 tko je za, protiv, suzdržani, provjerimo. 333. Close. Zatvoram glasovanje. 30 27 usvojeno. 334. Ne ispričavam se, on se ne razmatra. 62, 335, tko je za? Protiv? Voting. 337. 337. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 338. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 63. 339. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 340. Tko je za? Protiv? Provjerimo. 340. 340. Close. Zatvaram glasovanje. 25-28 odbijeno. 341. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. 4-1. 3-4-1. Thank you. Hvala. 25, 32 odbijeno. 342 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 343 tko je za, protiv, suzdržani, moramo provjeriti. 343 we are voting on. In favor. Usvojeno 33 naspram 26. 344 tko je za? Podignite ruke. Tko je protiv? suzdržane Rekao bi da je usvojeno 345 tko je za? Protiv? suzdržane Odbijeno. 346 tko je za? Protiv? Suzdržani. Odbijeno. 347 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 14 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 351 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 352 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 353 tko je za, protiv, suzdržani usvojeno. 65 kroz 354 tko je za, protiv, suzdržani usvojeno. 355 tko je za, protiv, suzdržani odbijeno, ali provjerimo. 5, 5. Odbijeno sa 34 glasa protiv. 356 koje je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 357 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 358 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 359 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 66 koje je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 67 i 361. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 362. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Ispričavam se. O sad smo glasovali o 362. amandmanu. Tko je za? E, usvojeno Idemo na kompromis 15. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 365 koji je za, protiv, suzdržani, provjerimo. Zatvaram glasovanje. 29, 28. 366 koje je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 69 koje je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 367, to se ne razmatra. 368, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 70, 370, 371, tko je za, protiv, suzdržano, usvojeno. 372, tko je za, protiv, usvojeno. Idemo na uvodne izjave. 72, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 73 za koju ne želim provjeriti. 73, tko je za? Neću provjeriti 72. Želite ovdje sjesti, izvolite. Bilo je jasno. 73, tko je za? 73, tko je za? Protiv? Suzdržani odbijeno. 74. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvojeno. 75. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbijeno. 76. Za? Protiv? Suzdržani usvojeno. 77. Za? Protiv? Suzdržani provjerimo. 77. Close. Zatvaram glasovanje. se 33 odbijeno. Kompromis 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis 2. Tko je za? Protiv? suzdržano, Usvojeno. 3 i 85. Tko je za? Protiv? suzdržano, Odbijeno. 84. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Četiri, tko je za? Neću provjeriti jer je jako jasno. Ja znam da vi ne možete vidjeti, ali ja mogu vidjeti. 86 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Četiri, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 6 i 89 tko je za, protiv, je odbijeno. Sedam tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Devedeset tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Osam i devedeset jedan tko je za, protiv, suzdržani, provjerimo ovoga. Close. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. 92. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo, ne mogu zaključiti kako ste glasovali. Zatvoran glasovanje 36, naspram 29. 93. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Kompromis 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 96. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 97. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 98. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. Klaus. Zatvaram glasovanje. 32, 26 usvojeno. 99 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. I konačno glasovanje, ovako na mišljenju, elektronsko glasovanje. Zatvaram glasovanje, usvojeno. Pozdravljam. Okay. Dear colleagues, could you please... Uh, Dragi kolege, molim da zauzmete mjesta. <clears throat> Sada nastupa naime gospodin Zvizdić. I kaj sada? Molim da zauzmete mjesta, a oni koji žele otići neka odu. Imamo točku broj 5 dnevnog reda. E, razmjena mišljenja s predsjednikom vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Premijer Denis Zvizdić. Pozdravljam u Europskom parlamentu i odboru za vanjske poslove. Pozdravljam i našu kolegicu, šeficu misije Bosne i Hercegovine pri Europskoj uniji, Lidiju Topić. E, izuzetno mi je drago da ste, predsjedniče Zvizdić, danas sa nama ovdje u Europskom parlamentu nekoliko mjeseci nakon što je Bosna i Hercegovina podnijela službeni zahtjev za članstvo u Europskoj uniji i samo par dana prije nego što će izaslanstvo Odbora za vanjske poslove Europskog parlamenta posjetiti i Sarajevo i Mostar kako bismo se detaljnije upoznali sa trenutnom situacijom reformskoga procesa i svih obaveza koje je Bosna i Hercegovina preuzela kako bi se na razini vijeća ministara slijedom vašeg zahtjeva za članstvo donijela i formalna odluka o davanju naloga Europskoj komisiji za izradu mišljenja o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji. Znamo da je to jedna vrlo zahtjevna i delikatna odluka koja zahtjeva punu potporu država članica i koja će ukoliko se donese, ja se nadam da će to biti napredak i tijekom nizozemskog predsjedanja, a osobito velika očekivanja imam od slovačkog predsjedanja koje slijedi od 1. srpnja dati jednu sasvim novu dinamiku i radu vijeća ministara svih institucija Bosne i Hercegovine na onome što se zove ispunjavanje upitnika, najzahtjevniji i najsloženiji administrativni napor bilo koje vlade, bilo koje države koja ima ambicija pristupiti Europskoj uniji. Pred vama je također i važan aspekt provedbe sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koji je stupio na snagu prije skoro godinu dana kao i provođenje reformskoga procesa te dovršavanje i adaptacije SSP-a s obzirom na članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji. Koliko sam upoznat, tu je dosta velik napredak, pa bi bilo lijepo da nam i taj element objasnite, kao i ukupnu e, situaciju glede e, koordinacijskog mehanizma za europske poslove oko kojega je bilo puno riječi proteklih godina i taj segment je sigurno važan za kvalitetno funkcioniranje. Predlažem da održite jedno uvodno izlaganje, običaj je da to bude oko 15 minuta. Ja se ispričavam što malo kasnimo, ali jednostavno su e, glasovi o izvješću koje je bilo na redu prije bili toliko podijeljeni pa smo bili malo sporiji. E, izvolite, zastupnici će sigurno imati veći niz pitanja. Hvala e, Uvažene, dame i gospodo, Dame i gospodo, velika mi je čast i zadovoljstvo što sam danas u prilici da uzvratim, da odgovorim na vaš poziv na početku želim ukloniti sve dileme ako one postoje i jasno kazati da je Bosna i Hercegovina potpuno angažirana u europskim integracijama i da pristupanje Europskoj uniji predstavlja glavni i najvažniji vanjskopolitički cilj Bosne i Hercegovine. U globalnim i regionalnim izazovima kao i stalnim porastom prijetnje protiv terorizma koji proprima globalne razbere za Bosnu i Hercegovinu ne postoji druga alternativa osim puta k euroatlantskim integracijama. Ipak što je za nas e, ključno jeste tempo kojim ćemo ostvarivati ciljeve. Budući su integracije pokretačka snaga demokratskih i političkih, pravosudnih, infrastrukturnih, energetskih, sigurnosti i drugih neophodnih reformi u Bosni i Hercegovini. Brzina procesa pristupanja je odlučujuća E, odlučujući aspekt pristupanja Bosne i Hercegovine Europskoj uniji. Želim ponoviti nešto što sam već nekoliko puta rekao. Europski put Bosne i Hercegovine koliko god težak on bio nema alternativu. Dame i gospodo, nakon višegodišnjeg zastoja na tom putu perspektiva Eh, pristupanja je dao novu dinamiku u Bosni i Hercegovini. Britansko-njemačka inicijativa za ubrzavanje procesa je odlučujuća pri tome. U svoje osobno ime i u ime vijeće ministara koji predstavljam koristim ovu priliku da se zahvalim na pokretanju ove inicijative. Promjena prioriteta ne samih uvjeta je oslobodila energiju za projektski pokret u mojoj zemlji. Fokus na reformama koje trebaju poboljšati životni standard građana su najbolji način, najefikasniji način koji je već stvorio jednu pozitivnu klimu, smanjio nestabilnost. E, sve se zasniva na pozitivnoj političkoj volji Imamo sada novu šansu, a mi smo odgovorili to, na to angažiranošću za a, Evropsku uniju. U tome sudjeluju sve stranke, parlament kao i sve razine vlasti. Trebamo poduzeti nove reforme kako bismo pristupili Evropskoj uniji. U e, proteklom razdoblju smo na svim nivoima vlasti poduzeli napore za ispunjavanje uvjeta koji stoje pred bihom na tom putu. Moram biti iskren i reći da taj put nije bio jednostavan. Riječ je o realizaciji teških i za Bosnu i Hercegovinu vrlo bolnih reformi koje mijenjaju dosadašnje matrice i ponašanje. Političkim i ekonomskim izazovima smo se oduprli i zadržali prioritet, to je integracija Bosne i Hercegovine u Europsku uniju vijeće ministara i druge razine vlasti pokrenule se procese europskih integracija tako da se dosadašnji period ovoga mandata ministara Bosne i Hercegovine može istinski nazvati europskom e, renesansom i povratak u euroatlantske integracije i sistemske reforme. Dame i gospode, znate da je Bosna i Hercegovina u veljači ove godine podnijela zahtjeve za članstvo u Europskoj uniji. To je povijesni iskorak na putu za europske integracije. To je novo poglavlje u našim odnosima. Temeljne vrijednosti na kojima počiva Europska unija, solidarnost, socijalna pravda, jednake šanse samo su neke od postulata koji definiraju ekonomski razvoj, stabilnost i prosperitet. Bosna i Hercegovina je ovime pokazala svoju nedvosmislenu opredjeljenost da želimo biti dijelom europske obitelji i stoga se iskreno nadam da će naši dosadašnji napori i entuzijazam za približavanje EU biti prepoznat i da ćemo da će brzo rezultirati daljnom podršku za daljnje korake koji su pred nama. Pri tome prvenstveno mislim na e, donošenju odluke za e, e, odašiljenje upitnika za Bosnu i Hercegovinu. Status kandidata za Europsku uniju i za institucije Europske unije je samo proceduralni akt, ali za moju državu, za Bosnu i Hercegovinu i za njene građane koji dominantno više od 80% građana želi članstvo u Europskoj uniji, za nas je to strateški korak prema stabilizaciji i sveukupnom e, društvenom i gospodarstvenom prosperitetu. Predstavit ću e, konkretne korake koje smo e, poduzeli u proteklom razdoblju. Nastavit ćemo intenzivno raditi na realizaciji uvjeta i e, mi ćemo uskoro finalizirati dva preostala poglavlja, a to je prilagodba sporazuma o stabilizaciji i pridruživanjem i finalizacija rješenja mehanizma koordinacije. Istovremeno i dalje predano radimo na provođenju e, ekonomskih reformi koja je u lipnju 2015. usvojena na svim razinama vlasti to je sveobuhvatan paket društveno-ekonomskih i pravosudnih reformi za razdoblje 2015. do 2018. Usvojili smo i akcioni plan za provedbu. Dosadašnji stupanj realizacije mjera govori o kredibilnoj provedbi mjera na nivou e, vijeća ministara bilježimo e, realizaciju u postotku većem od 50%. Na, u entitetima je to oko 30%. Predviđene reforme su suštinski potrebne i važne za socijalno-ekonomski oporavak i napredak e, društva u Bosni i Hercegovini u cijelini Temeljni je cilj poboljšanje životnog standarda građana Bosne i Hercegovine usvojene u sve strategije ove agendije. E, posebno ističem strategiju za reformu pravosuđa. E, tu trebamo strukturirani dijalog između Europske unije i Bosne i Hercegovine. Moramo se boriti pred protiv terorizma i svih oblika ekstremizma, e, boriti se protiv korupcije. E, usvojeni su značajni zakoni, e, zakon o carinskoj politici i brojni drugi zakoni koji jasno reguliraju fiskalni i financijski sektor daljnjeg ekonomskog razvoja i tržišta rada. Značajni gospodarski zakoni, reformski zakoni su usvojeni na razini entiteta Podcrtavam zakon o radu koji je značajno unaprijedio radnopravno zakonodavstvo u Bosni i Hercegovini. Posebno naglašavam da je kredibilna provedba e, reformi rezultirala time da su svi ekonomski i socijalni parametri u Bosni i Hercegovini porasli. Isti se trend nastavlja i u ovoj 2016. godini. E, Imali smo rast BDP-a od 2,9%, u nominalnom iznosu to znači otvaranje 18.000 radnih mjesta. Industrijska proizvodnja je povećana za 3,2%, e, smanjen je vanjsko-trgovinski deficit za 9%, broj turista je povećan za više od 20%. Mi smo među deset zemalja e, svijeta koje bilježe najveći porast u sektoru turizam Konstantan rast proizvodnje izvoza se bilježi u drugim sektorima, ključnim sektorima Bosne i Hercegovine. Energetika, poljoprivreda, turizam i različiti oblici industrije. Što govori o povećanom e, nivou kvalitetu naših proizvoda koji su sada e, prepoznavljivi ne samo u regionalnim već i u svjetskim okvirima. E, imamo najveću trgovinsku razmjenu od 72% sa Europskom unijom. U ovom mandatu, mandatu ovog vijeća mi smo preuzeli odgovornost da završimo protokol adaptacije eh, protokola o sporazumu i pridruživanja između EU-a eh, i, i Bosne i Hercegovine. Eh, finalizacija takvih pregovora predstavlja za Bosnu i Hercegovinu zaista važan zadatak imajući u vidu značaj e, tih e, reformi za e, gospodarstvo i za zaštitu domaćih proizvođača, a s političkog aspekta s druge strane prilagoda SPP-a je preduvjet za članstvo u Europskoj uniji. Imamo i tehničke sastanke pregovaračkih timova kako bismo našli e, prihvatljiva rješenja. Vrlo sam optimističan da ćemo u brzom razdoblju ovo pitanje finalizirati na način e, koji će pokazati našu opredjeljenost za procese integracija. Usvojili smo odluku o sustavu e, integracije u E, mehanizam koordinacije koji je usklađen sa ustavnim nadležnostima svih e, razina vlasti u Bosni i Hercegovini. Kako bi to što bolje funkcioniralo, održao sam više sastanaka s predsjednicima vlada entiteta Federacije Bosne i Hercegovine i predsjednice vlade Republike Srpske kako bismo razmotrili naknadne prijedloge Republike Srpske i kako bi takvi prijedlozi postali dio konačnog, to finalnog teksta koordinacije. Mi smo sada u završnoj fazi usaglašavanja. Mehanizam koordinacije će biti usvojen u skladu sa dinamikom koju predlažemo kada govorimo o dostavljanju upitnika Bosni i Hercegovini. Eh, uz integraciju kao primarnog cilja vijeće ministara nastavlja intenzivne aktivnosti na drugim prioritetima, govorimo o vladavini prava s posebnim naglaskom na borbi protiv terorizma, eh, radu na prosperitetu zemlje, i najvažnijem pitanju, a to je aktiviranje akcionog plana za e, članstvo Bosne i Hercegovine u NATO-u. To je nezaobilazno za stvaranje e, prosperitetne Bosne i Hercegovine. Bez obzira na sve te izazove, mi smo odlični da nastavimo ove napore kako bismo postigli e, napredak u svim područjima Naša je opredjeljenost nedvosmislena na području borbe protiv ekstremizma. Prošle e, godine smo značajno povećali proračun za to područje. Jačamo kapacitete za borbu protiv svih oblika e, korupcije i terorizma. Posvećeni smo e, izrazi zakona na tom području E, imali smo nekoliko važnih posjeta u, proteklom razdoblju, navodim posjetu direktora Cije, na primjer. duboko smo potreseni strašnim terorističkim napadima u Briselu i Parizu i Libanonu i Istanbulu. Zaštita života građana svijeta je zajednička obaveza svih nas. Stoga želim naglasiti da Bosna i Hercegovina oštro osuđuje svaki oblik terorizma kao prijetnju za međunarodni mir i sigurnost. U proteklom periodu smo nastavili pojačane napore da definiramo strukture i angažiramo širu zajednicu u Bosni i Hercegovini Hercegovini, uključujući i vjerske zajednice, kako bismo odgovorili na globalnu prijetnju. Regionalna suradnja je još jedan važni prioritet za Bosnu i Hercegovinu, kao i dobrosusjedski odnosi to je jedan od najvažnijih ciljeva vanjske politike Bosne i Hercegovina. Regionalna suradnja je ključna za dugoročnu stabilnost i ekonomski razvoj cijele regije. Bosna i Hercegovina ima ključnu ulogu osiguranje e, stabilnosti i mira na Zapadnom Balkanu. I stoga i mi u Bosni i Hercegovini snosimo posebnu odgovornost za razvijenju dobrosusjedskih odnosa. U protekle e, godinu dana smo zabilježili značajne pomake u unapređenju dobrosusjedskih odnosa u prvom redu sa e, našim prvim susjedom Eh, održali smo zajedničku eh, sjednicu vijeća ministara eh, Bosne i Hercegovine i vlade vijeća ministara Republike Hrvatske. Isto se takva sjednica planira sa vladom Hrvatske. Zaključit ćemo sporazum o europskom partnerstvu u sljedećim mjesecima ćemo održati sjednicu sa vladom Republike Srpske, Hrvatske i Crne Gore. Zaključit ćemo sporazum e, o granicama BiH koji je završen u Beću 2015. godine. Posebno ističem činjenicu da Evropska unija e, izuzetno značajna za razvoj regionalne suradnje kroz e, provedbu posebnih mjera i inicijativa. Posebno ističem berlinski proces koji nije samo političko, već i infrastrukturno e, e, i političko e, povezivanje Zapadnog Balkana sa EU-om. Poboljšavamo te odnose. Berlinski proces je dao jaku dinamiku o procesu integracije Zapadnog Balkana u europske procese. Drago mi je e, da putem ovakvih procesa suradnje dajemo na znanje da su nam vrata Europske unije i dalje otvorena. Imajući u vidu značaj koji pridajemo i berlinskom procesu i e, inicijativi za e, integracije, Poduzeli smo niz inicijativa za pripreme za summit u Parizu u srpnju ove godine gdje očekujemo da će se e, brojni projekti tamo prihvatiti u transportu, energetici i okolišu kao što znate, Bosna i Hercegovina je prošle godine predsjedavala vijećem ministara Europe. To je bilo u jeku izbjegličke krize. Pokazali smo sposobnost da budemo konstruktivan subjekt, a ne samo objekt na europskoj političkoj sceni ratifikacija dodatnog e, protokola o sprečavanju terorizma koji se odnosi na strane terorističke borce je ključ u tome. To govori o spremnosti Bosne i Hercegovine da kredibilno ostvari svoje zadatke. Na kraju, dame i gospodo, budite uvjereni da je Bosna i Hercegovina potpunosti posvećena reformskim procesima i ispunjavanju svih uvjeta na svom europskom putu za nas to predstavlja dodatni e, poticaj u tom procesu. Nadamo se da će vijeće što je prije moguće razmotriti naš zahtjev za članstvo sa pozitivnim rezultatom i zatražiti od komisije da pripremi mišljenje o Bosni i Hercegovini što bi rezultiralo izuzetno važnim korakom za Bosnu i Hercegovinu a to je dostavljanje upitnika Bosni i Hercegovini. Želim naglasiti da smatram da E, to dostavljanje ne treba e, gledati kao na nagradu već kao na podršku da se europske integracije u Bosni i Hercegovini ubrzaju. To podcrtavam i kažem da smo mi u Bosni i Hercegovini svjesni ovog zadatka, već pripremamo odgovor na pitanja iz upitnika Europske komisije. Iskorišt, koristim ovu priliku da se zahvalim na objektivnosti E, prilikom izrade rezolucije te na pomoći u ovom našem putu prema Europskom e, uniji a posebno na pozivu vijeća upućeno kroz rezoluciju da se što prije ispita zahtjev Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji. Izuzetno nam je važna podrška koja dolazi iz Europske unije. Jasno je e, naravno da najviše zavisi o, nama. S vašom podrškom EU perspektiva Bosne i Hercegovina je potpuno pozitivna i sigurna. E, još jednom zahvaljujem na ovoj prilici da e, vam se obratim. Ovi su susjedi važni, neophodni su, treba ih organizirati što češće, e, naročito u narednom razdoblju koje je ključan za pristupanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Skladno sa vašom profesijom i velikim političkim iskustvom, nadam se da ćete u ovom mandatu biti pravi arhitekt ovih dinamičnih izazova koji su pred Bosnom i Hercegovinom glede daljnjeg procesa europske integracije. Sa vama su zastupnici, evo vidim svi vrlo predani i angažirani, to su do sada pokazali da pomognu Bosni i Hercegovini, da zaista bude e, jedna od onih zemalja jugoistoka Europe čija će europska dinamika biti brža nego što je bila do sada i mi smo tu da vam pomognemo, a na vama je naravno da budete predvodnik reformskog procesa. U tom kontekstu zamolio bih sada šestero mojih kolega koji su se javili za riječ, s obzirom da smo već prošli limite našega sastanka, za pristojnih devedesetak sekundi svako, jer ćemo gospodina Zvizdića, većina nas koji, ste se javili za riječ, vidjeti već u, u srijedu ili u četvrtak u Sarajevu, pa onda evo sljedećim redom najprije kolega izvjestitelj Preda, potom eh, predsjednik delegacije za Bosnu i Hercegovinu kolega Picula. Kristijana, izvolite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 mi vas potičemo da brzo riješite e, e, tri pitanja koja će pospješiti konsensus u vijeću za usvajanje za statuta za pristupanje Bosne i Hercegovine. Vi znate koja su to pitanja e, provedba reforma, koordinacija, stabilnost, E, e, neću sada to ponavljati. E, nadam se da ćete postići ove ciljevi, da ćete isputniti ovaj statut do 2017. Postavit ću vam jedno pitanje. Ovaj dokument koji je malo osjetljiv, lokalni izbori su objavljeni pred tjedan dana u cijeloj e, zemlji osim u nažalost u Mostaru. E, ta nas situacija zabrinjava. Što mislite kako se tu, kako tu situaciju popraviti? Hvala e, gospodine Preda. Drago što ste ovdje danas sa nama. Čestitam na učinjenom. A ovdje ćete se još jednom uvjeriti u neupitnu podršku ovog odbora i cijelog Europskog parlamenta, europskoj perspektivi Bosne i Hercegovine osobito se radujem susretima idućeg e, tjedna u mostaru i, sarajevu e, imam dva pitanja u studenom naravno two thousand and o tome smo govorili predstavljen je takozvani novi objavljeni pristup europske unije bosni i hercegovini dakle prošlo je godinu i pol dana i više ne možemo govoriti o novom pristupu on izlazi iz svoje politički eksperimentalne faze on čak izlazi iz početne faze svoje e, realizacije moje pitanje da li kao prvi čovjek izvršne vlasti, kao glavni operativac te vlasti, da imate osjećaj da je nakon tih godina i pol dana Bosna i Hercegovina postala jedinstvenija makroekonomska cjelina, budući da još uvijek, koliko sam informiran, nije moguće donijeti važne državne strategije, pogotovo u sektoru energetike i u sektoru transporta koje su naprosto neophodne da bi se ne samo fizički nego politički pojačala ukupna infrastruktura same države. E, I drugo pitanje, e, čitam Beha Tisak, prepoznali ste gorući problem u Bosni i Hercegovini u izrazito visokoj nezaposlenosti e, mladih ljudi. Dapače, sugerirali ste da taj problem mora biti prioritetan na svim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini. činjenica je da ovoga trenutka mladi su u poslovnoj zajednici na neki način diskriminirani ukazali ste da doista njima treba na neki način povjeriti tu e, gospodarsku stimulaciju ili obnovu e, Bosne i Hercegovine e, jer se, radi o najinovativnijem dijelu stanovništva. Moje pitanje nedavno je sklopljen ili je na putu da se sklope aranžmani sa međunarodnim financijskim institucijama. Da li je predviđena neka kreditna linija ili nekakav financijski aranžman koji će upravo na taj način pokušati reducirati vrlo visoku nezaposlenost mladih u Bosni i Hercegovini i naravno imati i ukupne pozitivne e, političke implikacije na gospodarsko i svako drugo socijalno stanje u Bosni i Hercegovini. Hvala lijepo. Pa, Tonino, e, kolega Radoš, imate riječ, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ja izražavam zadovoljstvo e, pozitivnim pomacima i generalnom procesom pristupanja Bosne i Hercegovine Europskoj uniji. E, puno je lakše, e, naravno, e, vrlo komplicirane probleme koji su pred vama rješavati u uvjetima višeg standarda, dakle bolje gospodarske situacije o kojoj ste vi govorili. Spomenuli ste rast zaposlenosti od 2,2%, smanjenje deficita vanjsko-trgovinskoga za 9% rast bruto društvenog proizvoda, rast izvoza, to su vrlo značajni podaci koje ste naveli i u takovim uvjetima naravno bit će lakše provoditi i ove teške reforme koje se nalaze pred Bosnom i Hercegovinom. Ja bih želio nešto malo više čuti o tom gospodarskom rastu, na, kojim temeljima on počiva i koliko je on stabilan, koliko se možemo nadati da će taj pozitivan trend gospodarskog oporavka Bosne i Hercegovine biti nastavljen. Hvala kolega Radoš. Sada dajem riječ kolegi Kouzo Permu. Muchas gracias. Bueno, yo quería hacerle una pregunta Zahvaljujem. Pitanje koje se tiče nečega što nas doista vrlo zabrinjava i to ne samo eh, E, zahtjevi e, ekstremne desnice u Hrvatskoj što se tiče teritorija Bosne i Hercegovine, nego i nešto što se tiče e, ministra kulture u Hrvatskoj koji je negirao činjenicu i poriče činjenicu da je došlo do E, progona židova u drugom svjetskom ratu. Dakle, ono što nas e, doista brine je ova ekstremistička tendencija u hrvatskoj desnici. Hvala. Vi ste kolega Permuj stvarno malo sada pretjerali i pitali nešto što nema nikakve veze sa e, posjetom gospodina Zvizdića. Ja vam to neću sad odgovoriti javno, ali ću vam govoriti kasnije kao kolegi potpredsjedniku ovoga odbora. Sad dajem riječ kolegici Šuici potpredsjednici delegacije eh, Europskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu. Eh, hvala Andrej. Moram priznati da sam malo eh, zbunjena i dekoncentrirana nakon ove izjave kolege koji govori o nekakvim odnosima u Hrvatskoj, a koji nemaju veze sa Bosnom i Hercegovinom, ali kao što je rekao potpredsjednik, nadam se da ćemo to razjasniti želim gospodinu zvizdiću čestitati na izvrsnom govoru i vjerujem da je ovo iskreno stajalište bosne i hercegovine. svidjelo mi se kad ste rekli da je brzina integracije glavna determinanta općeg napretka i da u to vjerujete. Čuli smo sve podatke, obzirom da znamo da je socioekonomska situacija fragilna, da je industrija slaba, to smo sve znali, ali smo sad čuli neke pozitivne pomake kao rast BDP-a, e, također 18.000 novih radnih mjesta i moram priznati da sam iznenađena tom činjenicom i dobro je da bi bilo da nam odgovorite na kojim e, elementima temeljite taj aktualni gospodarski oporavak koji je neophodan zapravo i koji je sada postao prioritet kao što ste rekli da su se promijenili prioriteti očito su se promijenili prioriteti i ekonomsko socijalna situacija je došla u prvi plan ali da ne bih duljila i ponavljala sve ovo što znamo e, imam jedno e, konkretno pitanje a odnosi se na republiku srpsku budući da ste rekli da E, vrlo dobro surađujete i usklađujete svoju politiku sa svim nivoima vlasti u bosni i hercegovini pa ste e, to raspravili sa mm, federacijom bosne i hercegovine ali i s vladom ili ako sam dobro shvatila ili predsjednicom republike srpske. mene interesira e, je li republika srpska europske integracije doživljava možda kao moguće slabljenje njihove moći ili su oni iskreno na ovom europskom putu o kojemu ste nam vi danas ovdje govorili? hvala vam Hvala lijepa Dubravka. Sada dajem riječ našem prijatelju kolegi Kanu. Izvolite. Uh, uh, Zahvaljujem uh, predsjedniče. Um, gospodine Zvizdiću, dobro i lijepo je imati vas danas kao gosta ovdje. Ja sam ja sam Zankani, ja sam izvjestitelj u Sjeni za ovo izvješće o Bosni i Hercegovini i doista smo sretni što je Bosna i Hercegovina podnijela zahtjev za e, pristupanje Europskoj uniji i naravno e, veselimo se i napretku koji ste vi također izrazili. Nam da tu ima puno pitanja koja su vam postavljena, ali ja želim postaviti pitanje a koje su spomenuli naši neki naši kolega koji nas duboko zabrinjava, to je e, vlada grada Mostara. Znamo da e, Ustavni sud je 2008. E, donio jednu odluku i ono što brine naš klub je da već osam godina nije, nisu držani izbori u Mostaru, znači ljudima je zapravo uskraćeno elementarno pravo na glas, na glasovanje. A druga stvar koja me brine je, e, dakle ja razumijem da e, eventualna vlada za bosansku vladu u ovoj krizi je da se stvore dve općine, bosanska i hrvatska, e, bošnjačka i hrvatska. To je nešto što me eventualno zabrinjava i to je nešto što mislim da bi bio korak natrag, a ne naprijed. Pa ako možete to malo bolje pojasniti kako u tom smjeru razmišlja vlada. Zahvaljujem. Kolega Kan i zadnji govornik je naš prijatelj Ivo Vajgl. Ivo, Dobar dan, gospod predsednik. Jaz vas pozdravljam tudi v naši sredi in s posebnim veseljem da... Zahvaljujem predsjedniče eh, i hvala vam što ste nam eh, dali i neke dobre pozitivne podatke. Ovi podaci koje ste naveli o eh, gospodarskom rastu naravno su novi i dobar element i to također But no, I insist uh, on, on translation because I see the, the... Nešto nam se dogodilo sa prijevodom, oprostite, evo govorit ću e, engleski. Evo, drago mi je što ste nam došli sa nekim dobrim vijestima o ekonomskom rastu i nekim e, drugim e, važnim podacima u ovom pogledu. I također, e, drago mi je što imamo ovdje napokon jednu raspravu gdje Bosna i Hercegovina nije se ne navodi kao problem u okviru proširenja e, Europe i budućih zemalja članica Europske unije, pa želim samo ukazati na jednu stvar, a to je što se tiče dijaloga i recimo i neke netolerancije između nacionalnosti Bosne i Hercegovine je nešto što je bilo vrlo važno u prošlosti, a biti će važno i u budućnosti, znači riješiti taj problem. Dakle, kako vidite razvoj ovog elementa u vašoj državi? I također želim ukazati na sljedeću opasnost, a to je da se Bosna i Hercegovina vidi kao potencijalni izvor islamskog ekstremizma. Naime, E, postoje neke prakse e, u takvom bliku i e, želim doista čuti da ste poduzimate nešto da kontrolirate taj fenomen. Evo, gospodine predsjedniče, imate otprilike 6-7 minuta da u jednom zajedničkom obraćanju odgovorite na sva ova pitanja. Izvolite. Uh, Hvala najljepša, želim se naravno svima zahvaliti. Na... Hvala vam na postavljenim pitanjima i na zanimanju i na pažnji koju upućujete Bosni i Hercegovini. Odgovorit ću redom na vaša pitanja, onako kako sam ih e, zaprimio. Zastupnicima Predi i Kanu mogu dati jedinstveni odgovor jer su njihova pitanja bila vezana uz izbore u Mostaru koji su aktualna tema u Mostaru i u Bosni i Hercegovini. Dakle, cjelokupan proces vezan uz rješavanje problema izbora u Mostaru je nešto čime se bavio parlament Bosne i Hercegovine, vijeće ministara i ja osobno nismo bili uključeni u taj postupak ili u stvaranje predloženih rješenja. odnosno načela koje imaju za jedan zajednički nazivnik, a vezane su uz e, stanje u Mostaru. To je pitanje postavio gospodin Kan. Grad neće biti podijeljen na dvije izborne jedinice koje bi bile namijenjene, dakle jedna za Bošnjake, a druga za Hrvate. Ta mogućnost e, trenutno ne postoji izbori. U Mostaru se moraju temeljiti na tri načela – ne smije doći do ničije dominacije u Mostaru, neće doći do e, etničke podjele kada je riječ o izbornim jedinicama i konačno rješenje će morati održavati jedinstvenost grada. To su dakle načela na kojima se temelje svi prijedlozi. A onda unutar njih postoje različite varijante da li će grad imati jednog gradonačelnika, gradonačelnika i dva zamjenika ili možda ili čak i tri? Treba vidjeti koje će oni nadležnosti imati. Dakle, ne postoji opasnost da ćemo se u tim rješenjima vratiti unatrag, dakle produbiti podjele u gradu, ide se ka jedinstvenom gradu koji može biti kvalitetan predložak za rješavanje i stvaranje paradigme za neke druge gradove i konačnici za samu Bosnu i Hercegovinu. to bilo pitanje uvaženog zastupnika Picule. Vijeće ministara u mandatu evo 14 mjeseci obnovljen je pristup Europske unije, ali tu je dokument koji smo usvojili vezano uz ekonomsku reformsku agendu. Tu smo ujedinili ekonomsko tržište. Došlo je do usklađivanja niza zakona između entiteta i entiteta i Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina više nije procjepkano tržište, riječ je o sve jedinstvenijem gospodarskom prostoru, ali tu naravno ima veze i naša spoznaja, te spoznaje oni koji vode različite razine vlasti, da se mora nastaviti sa usklađivanjem i da uz poštovanje ustavnih eh, nadležnosti mora doći do stvaranja državnih strategija akata na državnom razini koja će nam u odnosu na međunarodne inicijative biti, odnosno predstavljati naš prioritetni projekt. Trenutno radimo na dvije značajne strategije, to je strategija prometa i energetike, potom je tu strategija okoliša, to ćemo dovršiti do samita u Parizu, dakle riječ je o jednoj e, aktivnoj fazi izrade na način da će se u njoj naći prioriteti kada govorimo o entitetskom prometu. Međutim, nećemo bježati od činjenice da se u njoj mogu naći prioriteti na razini vlasti, dakle jednog ili drugog entiteta, kantona ili bilo koje druge cijeline kada je riječ o nekim za nas važnim projektima. nećemo sada ući u detalje jer vi sami poznajete situaciju puta. Lašva travnik je za nas toliko važan da će možda naći svoje mjesto među prvih pet prioriteta prometne strategije BiH. Iako je riječ o lokalnoj brzoj cesti, njome rješavamo brojne gospodarske i političke probleme. Dakle, na prvo pitanje mogu odgovoriti da smo postigli značajan napredak u razvijenju nove dosljednosti, dakle cjelovitosti unutar BiH. Što se tiče pitanja mladih ljudi, ja ih također, ja to također smatram ključnim makroekonomskim problemom. Nezaposlenost u BiH je negdje oko 24,5%, a unutar te brojke je nezaposlenost mladih gotovo 60% i zato je to najveći problem i zato kada je riječ o zapošljavanju ili riječ o privatnim poslodavcima ili riječ o kreditnim sredstvima. Prioritet i prednost treba imati mladi ljudi do 35 godina. Mi smo prije nekoliko mjeseci proveli jedan projekt u Federaciji BiH. Izdvojili smo 50 milijuna konvertibilnih maraka za zapošljavanje ljudi mlađih od 30 godina. Na taj način ćemo zaposliti mlade, tu smo već primili više od 7000 prijava. Nastavit ćemo s tim programom. Ja sam razgovarao sa predstavnicima Svjetske banke u Washingtonu, riječ je o petogodišnjem kreditu od 750 milijuna dolara i tražio sam da se značajan dio e, tih sredstava osigura za jeftinje kreditne linije, za razvoj malih i srednjih poduzeća u sektorima koji su od važnosti za BiH i da, da se ta linija iskoristi za zapošljavanje mladih. Ja očekujem da ćemo u svakoj od sljedećih pet godina imati po 50 do 70 milijuna dolara izdvojiti za tu namjenu. Dakle, fokusiramo se na mlade ljude. tiče pitanja gospodina Radoša, gospodarski rast je za nas e, moguć. Riječ je o rastu koji se temelji na izvozu Dakle, povećanjem konkurentnosti, kvalitete naših proizvoda, njihova proizvodnja sve temelji na domaćim, prirodnim e, resursima te kvalificiranim ljudskim resursima. Govorimo znači o porastu onih grana koje su za nas važan sektor. Drvna industrija najbrža rastuća industrija dakle, u čitavoj regiji. Prošle godine smo izvezli više od 520 milijuna eura proizvoda, iz tog sektora više od 300 milijuna eura iz namjenske industrije. Mi se nalazimo među jednim zemljama u jugoistočnoj Europi koje poprilično proizvode u sektoru automobila, tekstila, obuće. I tu je izvoz električne energije i onih elemenata koji su za nas važni. Dakle, nalazimo se u deset zemalja kojima je zabilježen najveći rast u turističkom sektoru. U nekim mjesecima je turizam rastao i po 36%, a u konačnici da je riječ o 21,5% porasta broja gostiju. Imamo također i porast broja noćenja BiH protekom prošle godine i tu se nalazimo dakle među deset e, zemalja sa najvećim rastom turizma u svijetu. Pitanje zastupnice Šujce. Hvala vam na potpori, na lijepim riječima obnovljeni pristup Evropske unije su potpisali lideri svih političkih stranaka u BiH, bez obzira na njihov status, jesu li na vlasti ili u operbi, to je usvojilo predsjedništvo ova doma parlamenta i vijeće ministara. Ne postoji jedna službena izjava dužnosnika sa bilo koje razine vlasti, pa ni iz Republike Srpske, koja nije išla u pravcu potpore evropskih integracija. Je li to u nekim segmentima više deklarativno nego suštinsko pitanje? Mogu reći da tu postoje obstrukcije u dinamici evropskih integracija i evo već osam mjeseci raspravljamo i analiziramo mehanizam koordinacije. Sada se nalazimo u završnoj fazi, ali imamo tu jasnu predjeljenost i vjerojatno postoji prostor za širu raspravu o tome tko i na koji način podrazumijeva europske integracije i na koji način to e, doživljava, dakle prije svega kada je riječ o jačanju e, BiH. Potom je pitanje bilo gospodina Kanara, to sam već obradio i kolega iz Slovenije, Weigl, Evo samo jedna ispravka netočnog navoda. U BiH ne postoji bošnjački jezik, imamo bosanski, srpski i hrvatski. To je tako u ustavu BiH. Kada govorimo o terorizmu, u BiH smo napravili značajni iskorak u borbi protiv svih oblika terorizma. Mi smo bili jedna od rijetkih zemalja koja je u svoj kazneni zakon ugradila propise da oni koji se vraćaju sa ratišta da budu kažnjeni kaznom zatvora u BiH. I islamska vjerska organizacija u BiH je usvojila deklaraciju kojom se protivi odlasku na strane ratišta, osuđuju takve postupke, osuđuju terorizam i ekstremizam i bili su pokretač zatvaranja onih dijelova sustava koji nisu pod njihovom kontrolom. Oni su tamo prisutni već 128 godina u BiH, imaju svoju, svoje stajalište i poštuju e, naše zakone. Dakle, predstavnici institucija, pojedinci jasno su kazali da, imamo da smo zabilježili ozbiljne pozitivne rezultate u borbi protiv ekstremizma i terorizma i s tim ćemo nastaviti. To je za nas važno pitanje jer mi u regiji Zapadnog Balkana, ja to više volim nazvati jugoistočnom Europom, im želimo zadržati stabilnost u toj regiji jer je to preduvjet našeg europskog puta. Zato dobro surađujemo sa premijerima zemalja na Balkanu, sa vladama i dobro surađujemo dobro surađuju naše policijske tajne službe, imamo dobru kontrolu granica i mislim da smo se do sad vrlo uspješno borili sa ovim globalnim problemom. Hvala na pažnju. Zahvaljujem predsjedniku Vijeća ministara Bosne i Hercegovine gospodinu Zvizdiću i na njegovim objašnjenjima reformskog procesa i ključnih političkih pitanja. Mi se svi zajedno veselimo da ćemo se ponovo vidjeti već idućega tjedna. Mislim da je ovo izvrstan uvod u naš posjet E, želim vam puno hrabrosti i odlučnosti u reformskom procesu i vašim suradnicima i kolegama i političke stabilnosti i kohezije zemlje i kvalitetne suradnje. evo danas i jučer u dubrovniku je veliki sastanak jadransko jonske e, eu strategije jednog od instrumenata koji će pomoći i regionalnu reformu i prekograničnu suradnju ali i proces proširenja europske unije. gospodine Zvizdić, hvala vam lijepa vama i vašim suradnicima. Uh, I ovime zaključujemo sastanak AFETA, ali naći ćemo se odmah, evo sad, kada je riječ o našem izaslanstvu za posjet Sarajevu. To je jako kratko, evo 30 sekundi, to što mislim da svi imamo neke obaveze. Oto 40 minuta. E, ovo gotovo odmah, ja ću samo izgovoriti što je. Ok, dear colleagues, I will just say for... Osami koleg, kolega, osim mi koji idemo u Sarajevo i Mostar, primili ste dokumentaciju, to je dobro strukturiran program, očekuje se da dođete u Sarajevo u utorak na večer, neki od nas će doći izravno u Mostar, živimo blizu, Program je dobro strukturiran, dokumentacija dobro pripremljena, tu su se točka dnevnog reda, životopisi, ukoliko imate neke konkretne zahtjeve, javite se gospodinu Bajtaju koji je s nama ili Ornel i oni će vam pomoći. Mislim da smo se svi složili, sve je zaključeno, hvala lijepa, doviđenja.